tajnicu gospodina Koravija i potvrdio je njegov mandat e, od 2. veljače 2017. godine. Ima li prigovora? Ne, e, onda je mandat potvrđen.